Kolleginnen und Kollegen. Dragi kolege. Molim vas da na svoje mjesta. Započet ćemo sa sastankom. Bezüglich äh, der Agenda, es gibt... Kada je riječ o dnevnom redu, imamo malih promjena za sutrašnji dio sastanka. Dakle, imenovat ćemo novog potpredsjednika ovog odbora danas, Nemojte to zaboraviti, a sutra visoka predstavnica koja nas je došla u zadnji put vidjeti 11. veljače nije smogla nužnu snagu da nas dođe vidjeti sutra. I žao mi je, dakle, ja sam izgubio hrabrost pozivati je. U ostalom, to je samo stvar koja će potrebati još dva mjeseca, tako da ćemo svi preživjeti. Htio bih vam onda predložiti da italijanska ministrica vanjskih poslova, koja predstavlja predsjedništvo vijeća, ostane malo duže, te da nam objasni što se dogodilo. Ona će dakle ostati malo duže, doći će u 9 sati, sutra u 9 sati ujutro. Federica Morgentini. Dakle, to imamo malu promjenu u rasporedu. Što se imena tiče, ostaje isto. I ostaje do 10 i pol, 11. Zatim ćemo vidjeti tko je dalje predviđen. Te vam predlažem da s gospođom Vivaškovoj, eh, poslanicom Europske unije u Iraku, razgovaramo poslije, a zatim s gospodinom Abakanom, chief monitorom OECD-a, te Pinom Palas, skupinom za razgovor sa Ukrajinom. Zatim u 12 sat ćemo glasovati o proračunu. Ako vam odgovara ovakav dnevni red, onda bismo ga mogli usvojiti. Da li se netko protivi? Ne. Dakle, usvajamo dnevni red. Želim također reći da nismo sjedli skrštenih ruku tijekom praznika. Predsjednik je održao čitav niz sastanaka, bio je u Kijevu, Ramali, Jerusalemu, kako bi iznio stav parlamenta stav koji se nalazi u rezoluciji, srpanskoj rezoluciji parlamenta. Sredinom osmog mjeseca došlo do telefonske konferencije s predsjednicima DVA, INTA i DROA kako bi se s njima razgovaralo o određenim stvarima te prošlog četvrtka se radilo na pripremi samita na, koji sam, na kojem sam kratko sudjelovao. te na sastanku vijeća na raspravi o Ukrajini, Gazi i općenito o pitanjima, o aktualnim pitanjima u svijetu. Imali smo e, predstavnike proširenog predsjedništva ovog odbora i drugih odbora, spomenutih odbora, kao što je to i rekao predsjednik parlamenta. Taj razgovor će i dalje biti vođen, nastavit će se voditi jer je situacija dovoljno dramatična. Inače, u mom u mojoj političkoj karijeri još, e, koja je dosta duga, ja još nisam doživio ovako tragične i dramatične situacije. Ono što se dogodilo zadnjih dana u Ukrajini je strašno. Ponovno se vodi rat u Europi. Strane vojne sile koračaju jednom europskom zemljom, Ne radi se tu samo o vojnicima koji su zalutali tijekom godišnjeg odmora u tenkovima. Ne, tu se radi o redovnim eh, vojnim snagama i izgleda je došlo do novog incidenta danas, dakle samo tome ćemo raspravljati. No, treba će također raspravljati i o sankcijama. jer u određenim prijestolnicama se već mogu čuti glasovi prema kojima se traže, traži uvođenje sankcija. Od prošlog tjedna situacija se malo mijenja u Europi, tu smo na kri, raskrižju i neki smatraju da čelična zavjesa se ponovno spušta. Jedino pitanje jeste gdje će biti poučena njena trasa. Dakle, čini mi se da bismo da mogli imati najvažniji e, sasnak na, e, na vrhu NATO-a u zadnjih 20 godina. I vjerujem da je očuvanje mira i slobode europskih naroda nešto što moramo e, doista uzeti za ozbiljno i ne možemo tu sitničarski računati koja će zemlja izvući najdeblji korak iz... Putin jako dobro prati ovu situaciju i prema njegovim proračunima. On je shvatio da može nastaviti. U, sa Krimom je došlo do trgovinskih sankcija, ali on nije, on nije mi, smo, mi skoro nismo reagirali, sada smo blago reagirali, on nastavlja korak po korak i ne znam do kud će stići ako nastavi tako i ne znam kad i gdje će se zaustaviti. Dakle, mislim da mi u svojstvu Europskog parlamenta i zastupnika Europskog parlamenta moramo jasno reći da je gotovo sa svim tim okljevanjima i razmišljanjima kojima se bavimo već neko vrijeme. Što se mene tiče, moja vizija i moj san o vječnom miru o kojem sanjam od 89. do 90. ja o tome više ne sanjam. I moram vam reći da sam dosta dugo krivo procijenio stanje stvari. Ne bismo trebali početi da se pravdamo, ali ponekad se stvari drugačije razvijaju nego što se misli i očekuje i to treba uvidjeti. Što se prije to uvidi, bolje će biti, jer ćemo brže moći reagirati i izbjeći ono najgore. Eto, hvala. Hvala vam što ste podržali ovo sve, što ste podržali izmjenu prijedloga dnevnog reda, što se tiče zapisnika nije bilo prigovora, dakle smatram ih usvojenim. Sada ćemo preći na izbor drugog potpredsjednika. GUNGL nam je dojavila da je gospodin Javier Kuzo mijenja gospođu Marinu Abiol. Da, mi predlažemo Javiera Kuzova Permurija, rođen je u Galiciji, u Španjolskoj, on se bavi vizualnim e, radom i bivši je e, knjižar od 80-ih, e, igra važnu ulogu u borbi protiv rasizma i fašizma za međunarodnu solidarnost i protiv nekažnjivosti međunarodnih ratnih zločina. On je jako poznat komentator, medijski komentator za ljudska prava, geopolitiku na profesionalnoj razini on e, trenutno e, objavljuje dokumentarac o političkim promjenama u e, Južnoj Americi. Nakon ostavke Vilija Majera, Javier Kuso ga je zamijenio na odboru za vanjske poslove. On je isto tako pod, zamjenik u drugom odboru i u delegaciji za Irak i u delegaciji za odnose sa na tom. Molim vas da potvrdite e, kolegu na, kao kandidata Guengela na mjesto potpredsjednika. Hvala. Hvala, kolegice. Ja nemam ništa drugo da priopćim prije nego što pređemo na glasanje. Izvolite. Mikrofon, molim. Uključite mikrofon predsjedniče. Moj kolega, gospodin Pašir, će e, zamijeniti gospođu Gaguli kao zamjenik tijekom glasovanja. Hvala. Primam to na znanje, gospodin Tanok, izvolite. Pa mi nismo ništa znali o ovim promjenama u predsjedništvu, je li to nešto što je javljeno članovima predsjedništva, jer ako e, neko da ostavku tijekom ljeta na mjesto zastupnika Europskog parlamenta, to bismo trebali znati. Da, to je bilo javljeno ako se ne varam i to već e, na zadnjoj plenarnom, zadnjem plenarnom zasjedanju GUA, kluba zastupnika GUA, to je obznanjeno i s tim u u skladu s tim mi smo to javili ostalim članovima, dakle ako nema nikog zahtjeva da se e, glasuje formalno, ja predlažem da se izabere kolegu aklamacijom. Čestitam gospodine Kuzu, molim vas da sjednete na svoje novo mjesto. Äh, Samo trenutak, molim vas, ispričavam se. Za sad, zbog e, predviđenih saslušavanja, e, nema slobodnog mjesta, tako da ćete sačekati. Evo, budući ambasadori bi mogli postati jako nervozni, ako osnovno bez svog mjesta. Sada ćemo preći na petu točku dnevnog reda. Gospodine veleposlaniče Švajzgut. Vi ste do sada predstavljali naše interese u Japanu, a sada se imenovani na čelo naše delegacije u Kini i u Mongoliji. Značaj ovog portfelja odnosi se na vanjsku i socijalnu politiku, to nećemo komentirati. Gospodin e, Švajzgud je već e, govorio o tome ovdje. Tada smo mogli vidjeti i čuti sve o njegovim e, sposobnostima i pretpostavljam da one nisu